poslovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima. Dakle, gospođo, predajem vam odmah riječ. Grazie, prezidente, komisare Jurova. Hvala, predsjedavajuća. Povjerenice, najprije želim se zahvaliti odboru, izvjestiteljima u Sjeni, predsjedništvu Litve i Luksemburga, tijekom čijih predsjedanja smo vodili ove rasprave. Ja već godinu dana ima od kako sam zadužena u ime odbora za građanske slobode za ovaj projekt. I svo vrijeme ono što smo htjeli napraviti jeste stvoriti odredbe, odnosno mjere koje će imati na umu specifičnosti u kojima se nalaze malodobna djeca u postupcima. Trebalo je devet, bilo je potrebno devet trijaloga, često dosta složenih, puno tehničkih sastanaka kako bismo došli do teksta koji smatram pozitivnim. Nadam se da ćemo ostvariti veliki konsenzus. Ima otprilike milijun malodobne djece koji su u postupcima e, sudskim postupcima u cijeloj Europskoj uniji, no razlike su ogromne od zemlje do zemlje članice Europske unije. Ono što želimo napraviti s ovom direktivom jeste naći zajedničke minimalne mjere kako bismo ostvarili minimalna postupovna jamstva. Ono što želimo ostvariti jeste da interes malodobne djece bude uzet u obzir. To je članak 24. Europske polje za ljudska prava i upravno pravo je to isto tako preuzelo, tako da moramo to imati, uzeti u obzir i u kaznenom pravu. Dakle, moramo e, predvidjeti minimalna postupovna jamstva, isto kao i za odrasle, no moramo imati na umu i određene specifičnosti malodobne djece i e, određene vidove zaštite. Tijekom postupaka brojne elemente treba uzeti u obzir u kontekstu ove direktive. Neću sada sve detaljno neću se detaljno osvrnuti na stvari, ali u članku šestom e, stoji da e, malodobno dijete mora biti u pratnji odvjetnika. E, Moram vam reći da e, nije bilo jako, lako pregovarati, no zadovoljna sam e, rezultatima. Naime, tu se govori u kojim situacijama, okolnostima mora e, obvezno postojati pravna pomoć kako bi dijete moglo shvatiti o čemu se radi pospolno gledano. Kako bi shvatilo različite elemente ovisno o kaznenom dijelu. Države moraju jamčiti nazočnost odvjetnika od samog početka postupka, osobito još od trenutka kada e, sudska policija, e, sudska istražna tijela ispituju e, dijete. Države članice mogu tražiti da dijete bude ispitano u slučaju potrebe i treba vidjeti kako stvari stoje glede uskraćivanja osnovnih prava. A tu želim inzistirati na obuci svih onih koji će sudjelovati u tom cjelokupnom postupku. Bilo da se radi o odvjetnicima, o policijskim djelatnicima i tako dalje. Dakle, mora se imati na umu interes djece u, svakom, u svakoj od situacija. Njihovo zatvaranje mora biti krajnja mjera kada je isključivo onda kada je neizbježna. Kada se uskrati sloboda malodobnoj djeci, onda moramo imati na umu i e, njihove potrebe glede psihofizičkog razvoja i redukacije. Mislim da ova direktiva dobra stvar jer Evo, ovom prigodom u EU uniji stvaramo određene mjere kojima će se uzimati u obzir e, specifična situacija malodobne djece u okviru kaznenih e, postupaka. Hvala. Hvala, gospođo. Sada ćemo saslušati povjerenicu Jourovu. Povjerenice? Da, izvolite predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, glasat ćete o direktivi o poslovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu kaznenim postupcima. Ova direktiva osobito je važna s obzirom da daje e, osobita prava djeci koja su e, osumnjičena ili optužena u kaznim postupcima u EU i E, podrazumijeva sveukupnu zaštitu u svim državama članicama. Djeca su osobito ranjiva skupina u kaznim postupcima zbog e, njihove dobi i nezrelosti. Procjenjuje se da više od 1 milijun e, djece svake godine u državama članicama u kontaktu sa policijskim i sudskim tijelima. Dakle, njima je potrebno pružiti najvišu moguću zaštitu. Ova direktiva je važan korak naprijed u izgradnji područja pravde u Europskoj uniji. Danas postoje velike razlike u zaštiti koja se nudi djeci i koja se primjenjuje na djecu u kaznim postupcima u državama članicama. U nekim državama članicama razina zaštite nije prihvatljiva i nije na razini svjetski priznatih e, standarda. Kad ova direktiva bude usvojena, ona će zajamčiti nužna prava zaštite djeci koja će biti u kaznim postupcima. Što više, ta direktiva će također dati doprinos razvoju učinkovitog modela maldobničkog pravosuđa, e, jamčit će pravedna suđenja u kaznim postupcima i spriječit će također sprječavat će djecu da e, ponovno e, čine kazna djela i pomoći im u reintegraciju društva. Ja vam želim zahvaliti izvjesteljice Činići na izvrsnom radu i osobnoj predanosti na radu na ovom sjelu. I to je omogućilo upravo da se dođe do sporazuma nakon dugih i teških pregovora. Dakle, hvala vam na tome. E, rezultat pregovora je taj da imamo jako pravnotažen tekst koji e, preuzima temeljna načela članka 22. iz temeljne povelje e, za ljudska prava prema kojem će dobrobit djece uvijek biti na prvom mjestu. I djeca će korist, imati zaštitu e, i pratnju odvjetnika kad god su e, zatvorena. Uskraćivanje slobode ne može biti nametnuto osim ako je e, dijete bilo u e, pratnji odvjetnika. Djeca će imati druge pomoći, dakle pratnja roditelja ili drugih e, određenih osoba. Također će imati pravo na zaštitu privatnosti i tu je isto tako mogućnost držanja sudskih vjećanja u sudskih postupaka iz zatvornih vrata. Također tu će se imati na umu i zaštit njihovih konkretnih potreba glede zaštite, obrazovanja i socijalnog uključenja i to sve mora biti uzeto u obzir. Konačno, komisija je također jako zadovoljna što ovaj tekst predviđa da djeca trebaju biti odvojena od e, odraslih osoba u pred e, u, u predistražnom postupku ova direktiva daje jasan signal da je Europska unija jako stalo do djece koja su najranjivija skupina e, e, koja može biti uključena u kaznene postupke. Stoga vas doista iskreno potičem da glasate za ovu direktivu. Hvala. Hvala vam gospođo. Započet ćemo sa e, govornicima u ime kluba zastupnika. Sada je gospodin Čaki u ime Europskih pučana na minutu i polima riječ. Hvala najprije čestitam e, gospođe Keneći na obavljenom poslu i zahvaljujem na suradnji. U ime EPP-a vrlo sam zadovoljan što smo izradili direktivu koja je, koja je prihvatljiva i parlamentu i državama članicama. Bilo je važno imati direktivu koja je izvediva to smo uspjeli i sutra ćemo izglasati tekst koji daje stvarnu zaštitu maloljetnicima koji su optuženi. Važno nam je imati e, zakonodavni akt koji e, će izdržati provjeru stvarnosti Prihvatljivo je da svakom djetetu pomaže odvjetnik jer dijete ne razumuje ono što se događa još manje to nego što to mogu odrasli, ali ima situacija gdje to nije moguće i gdje bismo zapravo stavili djecu u lošiju proizvod, e, u lošiju poziciju. E, djecu e, treba držati u pritvoru odvojeno od odraslih. E, sudjelovanje u kaznenom postupku može stigmatizirati djecu i ugroziti njihovu budućnost u društvu i uključivanje u društvo stoga to moramo vrlo oprezno primjenjivati ja sam siguran da ova direktiva osigurava te ciljeve e, gospodin Lopez Aguilar u ime socijalista minutu i pol zahvaljujem na ovoj plenarnoj sjednici razgovaramo o prvom čitanju jako važne direktive. To je dio paketa o postupovnim jamstvima, ali odnosi se na vrlo ranjivu skupinu, na maloljetnike. To nije mala skupina, na njih otpada 12% osumnjičenika ili optuženika. Dakle, e, ovo je važan zadatak za parlament E, važno je da ti maloljetnici dobiju pravnu pomoć, da dobiju e, individualnu pozornost e, da se jamči prisutnost roditelja i da pritvor bude samo krajnje rješenje osnažujemo i odredbe o e, liječničkoj pomoći e, mladima koji su optuženi ali što je najvažnije mi razrađujemo cijeli ovaj paket postupovnih i jamstava e, to se temelji na članku 32 ali još više na povelji o temeljnim pravima koja kaže da se temeljna prava mogu ograničavati samo kad je to u skladu s načelima proporcionalnosti i nužnosti. E, svaki e, čin vlasti koje čini jedna osoba na drugom, a koji nije e, strogo potreban je čin tiranije. To je citat. Hvala. Zahvaljujem. Hvala predsjedavati izvjestitelju e, Čestitam gospođi Kinići i izvjestitelje u Sjenu koji su radili na ovoj temi. Ova tema je iznimno važna jer u Europskoj uniji postoje velike razlike u načinu kako se štite prava djece oko milijun djece svake godine dolaze u dodir sa maloljetničkim sudovima i policijom i zato je iznimno važno zaštititi ih. To su najranjiviji pripadnici našeg društva i zaslužuju zaštitu. Moramo dobro proučiti e, pravne jazove e, u e, raznim pravnim sustavima i osigurati prava djece u cijeloj Europskoj uniji. Stoga mi je vrlo drago što mjere za djecu djecu koja su e, osumnjičena ili optužena u kaznenim postupcima e, da ćemo dovesti do boljih uvjeta za njih. E, dvije minute, gospođa Kispek. Uvažena predsjedavajuća, u trenutku kada demokracija i ljudska prava su izvrnuti napadima i unutar same Unije. Bilo je vrijeme da se napravi dobar i čvrst e, sporazum oko ove lijepe direktive. Tim prije što se radi o direktivi posvećenoj najranjivijim od europljana, a to su djeca. Ne smijemo nikada smetnuti suma, e, iako smo to često čuli, da su djeca budući odrasli ljudi i da predstavljaju našu budućnost i staviti njih na prioritetno mjesto je dosta osvježavajuća stvar kad već nismo u mogućnosti vladati sadašnjim vremenom, e, barem možemo raditi na pripremi budućnosti. Doista osobito, e, se, osobito želim pozdraviti ogroman rad i predanost ovom radu od strane e, izvjestiteljice Katarine Činići i želim je zahvaliti što je uspjela ostvariti e, dogovor oko ovog ambicioznog sporazuma i podsjetiti nas na postupovna prava koja je s pravom istakla da su od ključnog značaja. Od ključnog značaja jer usprkos e, europskim i međunarodnim mjerilima pravda, odnosno pravosuđe nije uvijek a, u biti i rijetko je prilagođena mladima. Neću posjećati na e, psihičko stanje u kojem se može naći malodobno dijete u sudnici. Dakle, jako je važno što je ovaj tekst zajamčio da dodatne zaštitne mjere e, koji će biti prilagođene njihovoj dobi, njihovim potrebama, pravda koja će biti dostupna razumljiva i pouzdana za njih. I ova direktiva e, posvećuje sve te stvari, pruža jamstvo da će biti informirani na personaliziran način uz pomoć i pratnju odvjetnika i e, isto tako e, je posvetila i činjenicu da će se odgađati maksimalno i zatvaranje Hvala vam. U ime zelenih, gospođa Lambert ima riječ na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici na ovoj direktivi. E, ona je bila vrlo čvrsta u pregovorima e, imamo nešto gdje su izuzeća e, vrlo ograničena i smanjena je ona fleksibilnost koje je vijeće prečesto tražilo kao što je već rečeno to je važan dio paketa postupovnih prava i ovdje imamo konvergenciju prema gore vrlo često je najteži dio bio pristup pravniku to je sigurno ključni dio pravde e, moj klub se još brine zbog testa proporcionalnosti u članku šest. brine nas kako će se to primjenjivati e, kada se bude prenosilo u nacionalna e, prava no sve u svemu mislimo da je ovo dobar zakonodavni instrument koji će poboljšati prava djece diljem Europske unije hvala FDD, gospodin Datan. Ujedinjena kraljevina neće e, usvojiti e, ovo iz dva razlika. Prvo imamo opt-out, a drugo mi već imamo e, takva, e, takvu zaštitu u našem pravnom sustavu. Šokantno je da neke države to nemaju, na primjer pravo da budu prisutni na vlastitom suđenje, e, da se djeca u pritvoru drže odvojeno od odraslih, da ih e, posjećuje roditelji ili staratelj. Pitanje koje se postavlja je kako pravni sustavi država članica koje nemaju takve zaštitne mehanizme, kako se mogu smatrati ravnopravnim onima koji to imaju. E, po ideološkoj doktrini Europske unije međusobnog priznavanja e, sva, svi pravni sustavi svih država članica bi trebali biti e, ravnopravni. To očigledno nije istina, no dobro je da Europa primjenjuje neke prokušana načela i dijelove engleskog sustava Hvala gospodin Lebreton u ime ENF-a. Hvala predsjedavajuća. Smatram da e, kazno pravosuđe je nešto treba ovisiti o suverenosti država članica. Iz tog razloga se protivim ovom prijedlogu direktive koja želi uspostaviti europska jamstva, pospovna jamstva za djecu e, koja su u kaznim postupcima. Europska unija je u svakom slučaju na očito način e, nesposobna ponuditi jasne na jamstva. U svom članku šest članku šestom ovaj prijedlog direktive jamči pomoć odvjetnika e, o djeci, ali odmah će ta, to pravo biti odstranjeno ako e, to e, prisustvo nije adekvatno određenim, prikladno određenim situacijama. I isto tako vrijedi i u 12 članku 12. nešto se da, ali se uskraćuje odmah. Europska unija je već uništila industriju i poljoprivredu u Francuskoj, e, uništila i naše granice u Kaleu. Nek se onda ne, ne miješa u naše e, kazneno e, pravosuđe koje ne treba biti destabilizirano medio, lošim mjerama koje nudi. Ne vidim gospođu Morvajsa da gospođa Mecola ima riječ na jednu minutu i trideset.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 dan u sensitiv u Ovo je vrlo osjetljiv slučaj i moramo učiniti sve što možemo da zaštitimo djecu e, u e, svom društvu. Osobito pozdravljam pravo na informacije, moraju biti obaviješteni o svojim pravima. Bitno je da djeca ne budu izostavljena iz našeg sustava kaznenog prava. Moramo štititi interes interese te djece. E, svaka članica Europske unije mora osigurati pravnu pomoć za djecu. Isto tako pozdravljam e, da e, se djecu snima dok ih se ispituje prema djeci se mora postupati kao prema djeci i treba ih se zaštititi ova direktiva ponovo potvrđuje naše vrijednosti u Europi. Europa se gradi na pravima i stoga je moramo podržati. Hvala. Hvala, gospodin s minutu i pol. E, puno hvala. E, ima djece E, koja su ispod dobi za kaznenu odgovornost koja e, čine strašna kaznena djela ubojstvo silovanje međutim ipak se prema njima mora postupati kao prema maloljetnicima u e, slušaju kada se sudi e, osobama iznad 18 godina za djela koja su navodno počinila kad su bila mlađa od 18 godina e, trebaju biti zaštićena pojedina prava na primjer liječnički pregled e, pravna pomoć i tako dalje što više oni koji rade na tom slučaju moraju proći odgovarajuću obuku kako bi u svakom trenutku mogli E, procijeniti situaciju no na kraju se sve svodi na odnose sa članovima obitelji e, pozitivne vanjske utjecaje i tako dalje e, bez kvalitete toga ne može nažalost biti sretnog djetinjstva a to je plodno tlo za protuzakonito ponašanje u tom razdoblju života u našem društvu pravo na na e, liječenje je osnovno. E, gospođo povjerenice kolege iznenađujuće je i zbunjujuće da u europskoj uniji ne postoji definicija pravičnog suđenja za djecu zbog toga sudovi moraju donositi presude na temelju e, nepotpunog i nekoherentnog pravnog sustava. Nevjerojatno je da je posto svih osuđenih osoba e, maloljetno. Pomoć e, pravnika ne samo na sudu već i u policijskoj stanici mora biti zajamčeno za svako dijete u protivnom će im biti e, oduzeta njihova temeljna prava. Nijedno dijete ne smije postati žrtvom složenog pravnog e, postupka. Pozdravljam prijedlog komisije koji smatram instrumentom za e, jačanje pravde, a ne za obilaženje pravde. Želim čestitati izvjestiteljici na njenim naporima da osigura posebne zaštitna jamstva za e, djecu. Hvala. Zahvaljujem. E, Gospođa Ward, jednu minutu. Pozdravljam e, izvješće svoje kolegice Katerine s kojom sam e, zajedno osnovala parlamentarnu skupinu za prava djece. Svaki građanin koji je optužen za kazneno djelo mora biti u mogućnosti razumjeti i pratiti kazneni postupak. E, u tijeku postupka moraju se štititi prava svakog građana, no djeca su osobito ranjiva pa se moramo baviti njihovom situacijom. stoga mi je drago da u izvješću stoji da najbolji interes djeteta mora uvijek imati prioritet. želim naglasiti ulogu e, prevencije e, kao i uspješne reintegracije djece koja su osumnjičena ili osuđena za kaznena djela. E, stoga je potrebno neformalno učenje volonterski rad socijalna inkluzija i reintegracija djece i mladih koji su e, prošli kroz sustav e, kaznene pravde. E, osobito se to odnosi na mlade koji nisu uspjeli u sustavu obveznog obrazovanja. Hvala gospođo Ward, a sada spontano javljanje za riječ gospodin gospođa Pospišil. Nisam to... Gospodin Pospišil, hvala. Kada sam bio ministar pravosuđe uvijek sam podržavao usklađivanje e, postupovnih i kaznenih prava u slučaju europskog uhidbenog naloga e, podržavam prava maloljetnih e, prijestupnika e, i pitam se nije li područje primjene e, ovog zakona preširoko u češkoj se vodi rasprava o tome kako zaštititi privatnost djeteta ako je dijete počinilo vrlo teško djelo Drugim riječima, e, češki građani ne žele situaciju gdje dijete ako počini teško djelo kao ubojstvo e, ostane anonimno. E, građani žele znati tko je počinio to djelo. Mislim da je ovo preširoko. Zahvaljujem milijun i pol e, djece e, su svake godine suočeni s pravdom, ali samo šest država članica ima posebnog tužitelja za e, maloljetnike. Moramo imati posebne maloljetničke sudove, moramo imati jednaka prava za svu djecu kako stoji u konvenciji Ujedinjenih naroda. Što znači obuka za su suce, tužitelje i pravnike. Svaka država članica mora dati pravnu pomoć i pomoć odvjetnika maloljetnicima ponovno uključivanje u društvo mora biti cilj zaštita mora biti cilj a ne alijenacija i marginalizacija maloljetnika u svojim opisima Londona u 19. stoljeću Dickens je to opisivao a mi ne želimo to u Europi 21. stoljeća hvala gospodin Počak zahvaljujem i ja sam želio podržati ovaj nacrt direktive i ovaj nacrt izvješća. Smatram da je važno da se zajamči jednaka e, moć s obje strane e, a dijete je u lošem položaju zbog e, svoje dobi pitanje je hoće li jednoobraznost europskih prava biti dovoljna. Obzirom na e, ono što je govorio moj kolega gospodin Pospišil e, ja se s tim slažem mnogi ljudi e, koji su e, žrtve e, kaznenog djela koje je počinilo dijete žele da ti podaci uđu u javnost ali ovo nije jednostavno pitanje i ne može se brzo riješiti hvala gospođa Jurova zahvaljujem na raspravi mogu samo ukratko reći da je ova direktiva važan doprinos pravima optuženih i osumnjičenih osoba i ravnopravnih e, prava u tijeku sudskog postupka. To je nešto što još uvijek nedostaje u nekim državama Europske unije i upravo zato smo izradili ova harmonizirana pravila. E, tu se predviđaju posebna jamstva za najranjivije, za maloljetnike i djecu tu postoji naravno i prezumpcija nedužnosti i imamo direktive o postupovnim jamstvima ali će samo direktiva o pravnoj pomoći biti usvojena ono što mi vidimo kao glavnu dodanu vrijednost ovog prijedloga jeste da uvodi mjere koje su u najboljem interesu djeteta pokriva slučajeve gdje osoba počini djelo koje društvo kažnjava putem kaznenog zakona međutim društvo ne smije oduzeti osobi mogućnost e, za novi početak a to je u najboljem interesu društva hvala Gospoda Kinići, možete li sada zaokružiti raspravu? Hvala, zahvaljujem svim kolegama na njihovim intervencijama i na tome što su bili konkretni i razjasnili jasno neke točke koje se tiču ovog pitanja. Također zahvaljujem i gospođi Jourovoj na pažnji koju je e, položila u direktivi i na cijelom radu unutar komisije. Sutra ćemo glasati o nekim važnim pitanjima koje se tiču djece osumnjičene ili optužene u kaznenim postupcima. E, želimo poslati poruku koja se tiče e, ravnopravnosti u postupcima i pruženje, pruženje mogućnosti e, jednakosti svim u društvu u pravnim postupcima. Dakle, moramo uzeti u obzir ovdje e, ranjivost ove ciljne skupine malodobnika i zapravo želimo ponuditi im nužnu zaštitu u svim mogućim okolnostima da kojih može doći u pravnim postupcima. Naravno, pružanje cijelog pristupu cijelom nizu pojedinaca, tužitelja, sudaca i drugih i pruženje osposobljavanja tim osobama je također nešto što je nužno kako bi